kolege. Prije nego što započnemo s današnjom sjednicom, dopustite mi da se prisjetimo žrtava šumskih požara u Portugalu i Španjolskoj proteklih tjedana. Kao što sam govorio pred Europskim vijećem prije nekoliko dana, radi se o fenomenu koji zabrinjava i kojem moramo posvetiti dužnu pažnju. više od 750 tisuća hektara evropskih šuma izgorjelo je ove godine, a više od 100 ljudi poginulo je samo u Portugalu. Uvjeren sam stoga da je potrebno da vrlo brzo organiziramo korpus civilne zaštite u Europi i da uspostavimo normativni kontekst kako bi stanovništvo moglo odmah dobiti pomoć za slučaj potrebe. Obavještavam vas također i o odluci koju sam donio zajedno s predsjednicima Tuskom i Junkerom da stanovnicima koje su pogodili šumski požari, da za njih izdvojimo e, nagradu za e, princesa Asturiju i Konkordije koju sam primio, kojim je uručeno u petak. Na taj način pokazat ćemo da smo bliski sa mnogim žrtvama i njihovim obiteljima u Portugalu i Španjolskoj. Molim vas sada da održimo minutu šutnje gdje ćemo također misliti i na žrtve uragana u Irskoj, uragana Ofelije. desidero altresì informare l'aula che domani. obavještavam također sve da ćemo sutra prije glasanja održati minutu šutnje u sjećanje malteške novinarke Dafne Karuane Galicije koja je barbarski ubijena prošlog tjedna u atentatu. Ta vrlo kratka ceremonija održat će se sutra, zato što će sutra u vijećnici biti članovi obitelji žrtve. Pozvao sam ih da dođu, oni su prihvatili i bit će ovdje u publici.